reda, a to je izjava Komisija o programu rada za 2016. Moramo kazati na to da kod ovog dijela nemamo postupak slobodnog javljanja catch the eye, kao što neće biti ni postupka plavih kartica. Dakle, štovane dame i gospodo, štovani moj plenarni saziv našeg parlamenta, riječ ima prvo gospodin potpredsjednik, prvi potpredsjednik komisije Franz Timmermans, izvolite. Većina ovog našeg radnog programa za ovu godinu je nešto sasvim jasno, nemamo zapravo više vremena za uobičajeni posao. I tko god je u ovoj dvorani pratio jutarnje rasprave će se sa mnom složiti. Ovo stvarno nije više vrijeme za uobičajen rutinski način rada. Ovo je vrijeme da se komisija vrlo hrabro odluči za pragmatične i hrabre prijedloge koji će nam pomoći da se suočimo sa velikim izazovima i izađemo jači i stoga u duhu europske solidarnosti i odgovornosti. Deset prioriteta predsjednika Junckera koji su ujedna izjava komisije i baza na koju smo ukazivali i koji ste vi, vaš parlament, vaš dom ukazivao, ostaju oni pravi isti. Prošle godine smo rekli da ćemo stvari raditi na drugi način i da ćemo raditi druge stvari. Mi smo se zaista usredotočili na velike stvari. Gledali smo cijelu viziju smo napravili tome koje su konkretne mjere koje možemo na najvažnijim područjima provesti. Energetska unija, digitalna jedinstvena tržište, europske migracije, tržište unije, tržišta kapitala, akcijski planovi za fer i pošteno porozivanje, nova strategija za ostanje na vrhu globalne kompetencije i sutra ćemo već našu jedinstvenu strategiju jedinstvenog tržišta prezentirati. Osim toga imamo kao veliku održivost kružne, ener, kružna gospodarstva kao veću mobilnost na tržištu rada Program kojeg je komisija usvojila ima 23 ključne inicijative koje se fokusiraju na implementiranje tih strategija. Ona predstavlja jedan vrlo bitan dnevni red, plan rada za sljedeću godinu i biti će puno posla i za parlament. Vi ste već vidjeli kopiju tog programa rada koji je netom vruć izašao iz štamparije, da tako kažem. Stoga ukazujem na pet važnih važnih točaka koje moram posebno naglasiti. Prvo, nastavit ćemo sa prioritizacijom pitanja migranata. Jer vidite, ta kriza traži jedan sveobuhvatan odgovor. Poduzete su već hitne akcije, ja sam duboko zahvalan ovom domu i njegovom predsjedniku na brzini kojom su djelovali, kao i na vodstvu koje ste kontinuirano iskazivali. A sada predlažemo nove mjere za upravljanje migracijskim tokovima i zato da se obnovi dublinski sustav za traženje azila kao i da se stvori jedan novi pristup rješavanju te krize. To znači ojačanje cijelog graničnog režima koje moramo do kraja godine predložiti kao i stvaranje jedinstvenih obalnih straža i graničnih jedinica. Drugo, moramo se skoncentrirati još više na to da dovedemo do gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Investicije su ponovno porasle zahvaljujući ponovno brzinom kojim je ovaj dom radio, dobrim dijela i stoga nam proizlaze vrlo visoko kvalitetne investicije koje bi trebale dalje podržati i razviti europsku gospodarstvo uključujući naše znanosti i razvoj. Sada smo se koncentrirali na naš okoliš kao i na zaista implementaciju u cijelosti našeg jedinstvenog tržišta. Mi znamo da su u to spadaju i inovacije, pogotovo kod malih i srednjih poduzeća i ovih novonastalih. Mi ćemo dati konkretne prijedloge da se implementira i strategija za jedinstveno digitalno tržište. Osim toga ćemo prezentirati sektoralne strategije za obranu i svemir. Zatim, Evropska unija je bila vodeći igrač u proteklim svim našim razgovorima i pregovorima kako oblažiti posljedice promjene klime i tu smo, pre, tu smo isto tako nove pakete mjera predvidjeli kako bi između ostalog povećali maksimalno svu učinkovitost dosadašnjih metoda i naših različitih drugih novih tehnologija koje trebaju taj okoliš čuvati. Naravno, uzimajući obzir i reviziju plana za razvoj 2020 kao i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Na kraju 2016. godinu želimo zaista pretvoriti u godinu društvenog, socijalnog napretka. Da ćemo nove agende za dobivanje razvoja različitih vještina kako bi se ljudi lakše i bolje zapošljavali u digitalnoj era. Mi ćemo isto tako krenuti sa legislativnim legislativnom i nelegislativnim akcijama kako bi uključujući naravno to i veću ulogu žena, veći broj žena na radnim mjestima. A prijedlozi za fleksibilnost rada predviđaju slobodno kretanje i jedan pravedan način nagrađivanja. Jer vidite, slobodno kretanje radnika ne smije biti prijetnja socijalne zaštite. Stoga će to nagrađivanje biti pošteno bez obzira na sve moguće dumping pojave. Zatim, naš evropski semestar će se jako fokusirati na fiskalne izazove kao i socijalnu performancu u odnosu na probleme gospodarskog razvoja. To ćemo naravno nadopuniti različitim socijalnim pravima u kojima želimo sve one dosadašnje rupe nadoknaditi i želimo na primjeru nacionalnih najboljih praksi izraditi mjerila za idealni socijalni način zapošljavanja pogotovo naravno u euro području, ali u cijeloj Uniji. Na petom mjestu komisija će tražiti dalje napredak za pošteno, učinkovito E, oporezivanje koja ali istodobno i pazi na rast i čuva rast pogotovo i želimo da se porezi prikupljaju tamo gdje su prihodi napravljeni, gdje su prihodi zarađeni. Mi želimo se boriti pritom protiv izbjegavanja ili utaje poreza i da ćemo plan akcije za učinkoviti Um, režim PDV-a koji bi bio pravedan i pravedno raspoređen cijele Europskoj uniji. Ja sam htjela ovih pet točaka samo ovdje naglasiti jer ne mogu sve ovdje o svemu detaljno govoriti. Naravno, osim toga postoje pitanje terorizma i organiziranog kriminaliteta preko kojih se želimo pojačano boriti, kao i ona investicijska strategija kojom želimo postići da naše investicije daju jedan napredak i da učinimo Europsku uniju puno održivijim i žilavijom. Naravno, europsko proračun mora se isključivo smjeriti na rezultate i vidjet ćemo kako ćemo bolje to uklopiti u naš višegodišnji financijski program. A pritom želimo ciljati bolje prioritete i kao, mislim, baviti se našim prvim prioritetima kao što je kriza izbjeglica i želimo se fokusirati na postizanje rezultata. Izazovi kao što je pristup energiji i drugim resursima, pitanje migranata, klimatskih promjena, pokazuje isto tako kako je potrebno jedan učinkoviti vanjski pristup i zajedničke Evropske unije u našoj vanjskoj politici. Danas više ne možete uopće odvajati tako strogo unutarnje od vanjskih prilika, unutarnje od vanjskih dimenzija. Prema tome razvojni cilj, ciljevi razvoja i to održivi ciljevi razvoja tu ne mogu više tu dijeliti unutarnje od vanjskih. Komisija želi naravno i svoju sigurnosnu obrambenu politiku objaviti, objediniti na unutarnjem i vanjskom planu. I zatim još dvije konačne stvari. Jedno, Komisija je rekla da će, ovak naša komisija, da će stvari raditi drugčije. Sve akcije koje mi predlažemo zapravo je popraćena našim kontinuiranim radom na bolje regulaciji. Prema tome mi ćemo osigurati da kad Evropska unija intervina, to čini na način da zaista postiže rezultate i postiže stvarno pozitivne promjene na terenu. Naš program rada uključuje planove za reviziju ključnih područja postojećih revizija kao što su recimo zdravlje na radnom mjestu ili da se osigura da su sve naše regulacije adekvatne i dorasle vremenu, u skladu sa vremenom kojim Isto tako smo predložili da se povuče čitav niz inicijativa zakonodavnih i ostalih koje su jednostavno nepotrebne ili nemaju šanse da se usvoje. U popis je znatno kraće nego prošle godine i to pokazuje pravo jedan politički kontinuitet. Naime, u skladu sa ovim što su i druge mnogi tražili, mi želimo čuti od vas nakon vaših, vašeg parlamenta mišljenje o svakoj toj inicijativi. Nadalje, ne možemo dati rezultate ako ne budemo su imali dovoljno sudjelovanja naših su e, zakonodavaca. Prema tome, kao što znate, za tanko je uvijek potrebno dvoje, dakle ne samo komisije vijeća, nego i parlament. Nadalje, mi apsolutno snosimo svu odgovornost za sve izbore koje smo donijeli. Evropska unija na taj način će najbolje demonstrirati da su sve naše institucije spremne za provođenje evropske agente i to na jedan način koji je brz i učinkovit kako bi stvarili svoje ciljeve. U pripremi naših programa uzimali smo u obzir sve ono što ste vi izrazili, i rekli, uključujući vaše rezolucije i mislim da postoji jedan vrlo, vrlo široki stupanj jedne konvergentnosti naših gledišta i naših stajališta. Svi ćete se sigurno da go složiti s tim da su i naše zajedničke metode rada u trijalogu ove godine puno bolje. Kao što vidite naš način rada u kolegiju i CCD diskusije. Mi smo zapravo duboko zahvalni na svemu što dobivamo kao ulaznu informaciju od vaših klubova zastupnika, od čitavog doma i tu. Zahvaljujem svim zastupnicima, svim klubovima zastupnika i predsjedniku parlamenta Šulcu koji nam je pomogao da na način rada organiziramo puno bolje. I zahvaljujem i predsjedniku Buzeku što je isto to učinio i sa e, klubom predsjednika dakle sa konferencijom predsjednika klubova zastupnika. ja se nadam da ćemo i nastaviti sa našim suzakonodavstvima, nastaviti tako učinkoviti dobar rad ove godine, čemu se jako veselim za 2016. I vrlo sam sretan zaista što smo popravili naše metode suradnje na obostranu, nadam se, obostrano zadovoljstvo o investicija. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine e, Timerman se sada u ime na riječima gospodin Sajer. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Nakon dugo pregovora dva mjeseca dugih. U rujnu smo dogovorili između nekoliko stranaka u ovom visokom domu postigli dogovor koji je predstavljao široku osnovu za ovaj rad programa, e, za ovaj rad komisije za iduću godinu. Slažem se da, mislim, možda nije bilo previše uzbuđenja u tisku oko nas i u medijima i znali su da kad bi mi prijetili da se nećemo složiti sa tim programom rada, onda bi to sve bilo puno dramatičnije više uzbuđenja u medijima. Ali mi znamo da se to događalo sve u dogovoru i da je jako važno da komisija nastavi svoj rad uz potporu parlamenta. A znamo da se i rad komisije treba izmeniti, da mora postati puno učinkovitiji. Ja imam zapravo kratak popis, ono koje pokazuje koja područja naši pučani mogu podržati u skladu sa ovim navedenim programom komisijenog rada. Posebno kod metodologije mi se apsolutno pozdravljamo užu fokusiranje, koncentraciju na deset prioriteta Junkerovog plana. Također u metodologiji mislimo da se ključne stvari trebaju uskladiti sa subsidijarnošću i proporcionalnošću. Mi smo vidjeli već e, duge, duge programe komisije u prošlosti koji se nisu ispunjali, nisu provodili. Prema tome implementacija i provjera, zatim e, cijela procjena učinka tijekom čitavog legislativnog procesa je jako, jako bitna i to moramo čitavo vrijeme provoditi. Zatim još nešto u vezi metodologije. Mi smo već pisali, pitali komisiju da sve uskladi sa nasim pitanjem delegiranih ili akata ili provedbenih akata, što je inače nešto što i mene osobno jako zanima i to je zapravo nešto na čemu, što još uvijek trebamo dobiti od komisije da nam to kompletno razredi nakon toliko godina što je Lisabonski ugovor usvojen. Komisija se treba apsolutno koncentrirati na simplifikaciju u područjima kad govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici ili kohezijskoj politici. Zatim, postoje dva prioriteta na tom području koje pučani europski smatraju jako važnim. Prvo je mobilnost, a drugo je fleksibilnost tržišta rada. To se mora popraviti, kao i zapošljavanje mladih. Zatim moraju se razviti vještine kako bi zadržali svoju konkurentnost, svoje znanje i mogućnost inoviranja. Nadalje, trebamo završiti i dovršiti naše zajedničko unutrašnje tržište, to je ključna prioritet i to i na energetskom i na digitalnom području. Zatim, pitanje um, konkurentnosti naših poduzeća, pogotovo kod malih i srednjih poduzeća, to mora biti prioritet kako bi se stvorili otvorila i zadržala radna mjesta u Europi. Naravno, svi se skupa naravno svi smo zatečeni ovom hitnošću e, i velikom dimenzijom krize izbjeglica. Mi se kao pučani uzimamo za, to da se oni koji su u opasnosti prihvate i da im se da utočište, ali da se pritom ne zaboravi jačanje naših vanjskih granica jer naši građani ostaju našim glavnim prioritetom i našom prvom brigom. Parlament je već iskazao svoju spremnost da suradnju u tom području maksimalno i inače pozdravljamo dakle prijedlog prijedlog komisije za program rada za 2016. godinu. Hvala lijepo gospodine Zajer. U ime socijaldemokrata govori gospođa Rodriguez. Gospodine potpredsjedniče, istina je ovo nije vrijeme da se nastavi posao kao što je to bilo uobičajeno rutinski. Deset prioriteta koje ste naveli su zaista vrijedni po našem mišljenju i stoje, ali treba ih možda malo drugačije artikulirati. Mi mislimo da je naš glavni izazov, apsolutno glavni prioritet kako se nositi sa krizom izbjeglica i kako onda sve ostale krize koje iz toga proizlaze na toj crti bojišnice kako se s njima nositi. A u to spada i zaštita šengenskog područja. Znamo da to zahtjeva zaista pravi sustav azila u Europi zaista pravi nadzor i čuvanje vanjskih granica kao jednu zajedničku pravu i konzistentnu politiku prema izbjeglicama. I mi mislimo da ta, razvoj tih instrumenata treba biti naš prioritet, ali istodobno se trebamo u našem real time baviti pitanjem napretka, gospodarskog napretka za čitav kontinent, našu Europsku uniju. I mislimo da je sad došlo vrijeme za komisiju da nam da, zapravo da nam ažurira kompletnu strategiju za postizanje ciljeva Europa 2020. Jer nije riječ samo o prijelasku energetskom, to je isto tako kruž o cirkularnoj ekonomiji kako bi bolje upravljali našim resursima. To je isto tako o tome kako ćemo dati nova digitalne rješenja rješenja i ponovno ta ključna riječ inovacije kako ćemo pomoć toga svega stvarati bolja radna mjesta. A osim toga treba nam jedan sveobuhvatni bolji investicijski plan. Prema tome, svim tim instrumentima trebamo dati bolje rezultate na temelju naše strategije razvojne 2020. Međutim, paralelno s tim, unatoč tome, događa se nešto stalno u Europi gdje postoji jedan veliki rizik da se jako urušimo, jer se zemlje stoje stolaze zapravo konkuriraju smanjujući svoje socijalne standarde u dumping cijenama. Prema tome, ovo je isto tako vrijeme da u sve te teške izazove pazimo na naše socijalne socijalne standarde, vrijeme da stupi na snagu naš paket mjera za mobilnost, a s druge strane da apsolutno spriječimo izbjegavanje plaćanja poreza i utaju poreza i isto tako se osiguramo da se porezi plaćaju na mjestu gdje je generiran prihod, stvoren prihod. To mislim da su naše ambicije koje moraju zatim voditi dalje kao i dovršiti našu ekonomsku i monetarnu i ekonomsku uniju. Jer mi znamo da bez toga nećemo naše središnje ciljeve ostvariti. Gospodine potpredsjedniče, mi smatramo da ako vi želite ove naše najvažnije ciljeve ostvariti, mi moramo dovršiti bankarsku uniju i stvoriti pravu fiskalnu kapacitete u eurozoni. Međutim, moramo reći da sve te ambicije nisu dovoljno učinkovite ako ne budu bile popraćene još i ambicioznim vanjskim djelovanjem nego što je to bilo do sad. Da, tu se slažemo s vama. Nama treba globalna strategija i prvi korak na tom putu je da Europa preuzme vodstvo na sljedećoj konferenciji u Parizu. I Europa treba upravo predvoditi u implementaciji ciljeva održivog razvoja. I još nešto ne možemo dovoljno puta naglasiti koliko je važno pravo partnerstvo s Afrikom kao našim susjednim kontinentom za budućnost. To su dakle naša najvažnija očekivanja za predstojeće razdoblje. Ovaj parlament je bio vrlo aktivan u usvajanju svojih rezolucija i možete se, možete se apsolutno uh, apsolutno osloniti na to da ćemo mi i dalje gurati u pravom smjeru. Hvala gospođo Rodriguez, a sada za RK gospođa Ford. Thank you. Hvala Moramo se e, usredotočiti na gospodarstvo, e, poticati inovacije, trgovine i u e, jedinstvenom tržištu i u digitalno doba, a u programu rada ima puno toga s čim se mogu složiti. Mislim da svaka inicijativa Europske unije mora proći test da li će to otežati ili olakšati poslovnim subjektama i zato mislim da vi zaista osiguravate da funkcioniraju zakoni koji su na snazi, a isto tako ste e, rekli da ćete e, skinuti birokraciju. Zato me zahvaljujem što slušate ECR. E, mi zapravo tražimo jednu dublju političku uniju, uključujući standarde vezane za obrazovanje, zdravstvo i slično, a to su pitanja koje je bolje ostaviti nacionalnim vladama, a znam da mnogi kolege u ovom parlamentu osjećaju isto to. Jedinstveno tržište bi trebalo pomoći gospodarskim mogućnostima koje pružaju rast i zapošljavanje. Rekli ste da nije vrijeme za uobičajeno poslovanje. E, ne, mislim da nas ljevica ne smije nagovoriti na prijedloge koje će dovesti u Europu u jedno mjesto gdje se uopće ne može poslovati. Hvala. Hvala lijepa. A sada za liberale riječ ima gospođa Intfeld. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da nije business as usual, jer potpredsjednik komisije je postigao jednu stvar koja je zaista revolucionarna, a to je da program rada je zaista bio povjerljiv sve do danas. I mislim da je to pravo postignuće i čestitam vam na tomu. Nisam baš imala vremena eh, ga pročitati u pojedinosti, ali eh, mislim da sam vidjela dosta pozitivnih stvari za koje ćete dobiti potporu mog eh, kluba zastupnika. Dakle, pitanje obalne straže, azila, migracija, prijedlog da se revitalizira plava kartica, isto tako prijedlog vezan za ravnotežu između obiteljskog života i rada Dakle, znamo da se e, ovdje uključen i rodilni dopust, isto tako zajednička valuta, euro. E, ima mnogo toga tamo e, za što ćete dobiti našu potporu. Međutim, ima i nekih stvari koje nedostaju i nekoliko upitnika. Jedna od stvari za koje bi željela da su tamo, a mi smo tražili to od vas, Dakle, govorili smo o poglavlju za sigurnost i borbu protiv terorizma. Već godinama trebamo detaljnu procjenu mjera koje su već na snazi i njihove učinkovitosti. Mislim da je to zaista dio boljeg zakonodavstva. Ne znam da li je to uključeno, ali to je spominjanje e, deblokiranja e, direktive za, protiv diskriminacije i e, uredbe za transparentnost. Još jedna stvar koju parlament traži, a ja ću imati čast i zadovoljstvo da to razložim, je isto tako vezano za temeljna prava i demokratsku vladu. Što se tiče digitalne agende, Zaista pozdravljam vaše riječi, ali pitam se na koji način bih morala tumačiti riječi gospodina Oettingera da umjesto da stvorimo jednu otvorenu mrežu da ćemo staviti ogradu oko europskog interneta i europskog oblaka. Nadam se da vi ne dijelite to mišljenje. I još jedna posljednja primjedba. S obzirom da puno govorimo o političkim temama, ali bolje zakonodavstvo, po mom mišljenju, nije vezano za ishod e, političke rasprave, nego se radi o samom procesu. I mislim da bi tu komisija mogla učiniti više. Već sam spomenula transparentnost. Tu zaista trebamo učiniti E, velike skokove naprijed zato što se još uvijek nalađemo u eri diplomata i e, e, službenika koji se sastaju iza zatvorenih vrata. Isto tako kada se radi o ovrsi govorimo o kvaliteti zakonodavstva, ali isto tako moramo i sebe kritičnije promatrati. Već mi je dosta toga da donosimo zakonodavstvo za koje znamo da nije pravno čvrsto i da ćemo završiti pred sudom Europske unije prije ili kasnije. Dakle, mnogo toga se može reći o samom procesu, međutim, mislim da se moramo više usredotočiti na proces, jer ishod je stvar političkog izbora, tu nema objektivnih kriterija, međutim, kako mi upravljamo procesom, to je nešto što mi svi možemo podijeliti. Hvala. Hvala lijepo. Gospođa Infeld, a sada za Ujedinjenu ljevicu riječima gospođa Michels. Gospodine predsjedniče, Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker je danas ujutro u parlamentu izrekao ganutljive i zapravo E, krasne riječi u vezi izbjeglice i ove cijele krize. Međutim, mi možemo na to samo reći, to je jedna krasna deklaracija, ali šta je stvarno u realnosti se događa? Zadržavanje zapravo jedne upitne privatizacije investicija, kao što je to sa investicijskim programom gospodina Junkera predviđeno. Ne, ne, nije tako. Socijalne nejednakosti su vrlo često jedno plodno tlo za odbijanje svakog europskog rješenja, u najgorem slučaju čak rasizma. Dobre namjere kod politike zapošljavanja, socijalne, kulturne integracije ili za potrošače i zaštitu podataka, sve to ostaje u vašem programu, samo zapravo jedna mala popravkica jer bez uklanjanja temeljnih razloga za to u Europskoj uniji neće vam ni najbolje ideje ništa koristiti i europske vrijednosti, europske ideje o jednakosti, solidarnosti i slobodi će ostati samo lijepe riječi u nedjeljnim govorima i preambulama svih važnih dokumenata. Imali ste šansu, dragi članovi komisije, ali po našem mišljenju niste tu šansu iskoristili. Riječ sada ima za klub zelenih Gospodin e, Hvala gospodine predsjedniče. Potpredsjedniče komisije, dobrodošli. E, dvije između 2014. i 2015. komisija kada se suočila sa velikim izazovom krize izbjeglica djeluje brzo, e, s ambicijom i osjećajem hitnosti. Iako to sve nije postignuto, to ne znači da ste zaista e, stalno e, držali stvari u svojim rukama. E, želio bih da se to isto događa vezano za pitanja europskog građanstva. Vidio sam vaš popis prijedloga Zaista se radi o e, dosta e, gustim prijedlozima. U kampanji 2014. godine naglasili ste koliko je važna ova tema za europljane. Komisija je e, pred kraj 2014. osnovana, a sada je prošlo godinu dana, ali nismo vidjeli neki veliki napredak. Ne znači da se ništa nije dogodilo zemlja po zemlja dobila je e, preporuke e, pod europskim semestrom e, bit će veće fleksibilnosti na tržištu rada ali će se povećati socijalni dumping između država članica međutim tu ne stajemo ovaj prvi prijedlog bavi se sa poreznom konkurentnošću imali smo LuxLeaks i nakon toga e, smo dobili automatsko e, razmjenu podataka vezano za e, porez, porezna mišljenja. Međutim, ostatak još uvijek treba provoditi. Sud, stalno govorimo sutra, sutra, manjana, očekujemo to u budućnosti, međutim ja ne vidim da postoji osjećaj žurnosti ili ambicije vezano za socijalni, okolišni i porezni dumping pogledajte što želite učiniti sa ttip i boljim zakonodavstvom. Mislim da idete u krivom smjeru. Što se tiče migracija, znamo da postoji nedostatak eh, napretka u vijeću, međutim postoji i druga pitanja. E, što je sa automatskim stabilizatorima, sa javnim jamstvima. vi imate pravo inicijative vezano za ova pitanja, pa morate djelovati. I posljednje pitanje o Volkswagenu. Očekivao sam da ćete to spomenuti. To je skandal za javno zdravlje, za e, prijevare na tržištu. A za sve te stvari je komisija nadležna. Međutim, oni kažu da je to na državama članicama, da promatraju situaciju, ali nemojte očekivati od nas da ćemo nešto učiniti. A ono što se događa je da automobilska industrija tabu, a to je zato jer u Njemačkoj je to velika e, snaga koju ne smijemo dirnuti. Dakle, osjećaj hitnosti i ambicija. Nadam se da ćete nam za godinu dana e, dokazati da ste poduzeli neke mjere. Hvala. A gospodin Boreli sad u ime kluba zastupnika Gospodine, predsjedniče, danas Europska komisija koja je došla u Strasbourg je htjela e, jasno reći e, što će raditi u programu rada 2016. Dakle, više nije vrijeme za business as usual. Zato sam htio govoriti o nekim strateškim pitanjima koje će zahtijevati nekonvencionalne mjere. Što god da je praktična konfiguracija ovog programa za 2016. Moramo razmisliti onome što je Europska komisija učinila 2015. Prvo je lekcija iz Grčke koja je dovela Europsku uniju da živimo u jednom e, vrlo proširenom siromaštvu i zato očekujemo e, određeno zakonodavstvo vezano za to. Isto tako pitanje, za pitanje Libije i e, Sirije nas je dovelo u jednu hitnu situaciju gdje su potrebne učinkovite mjere. Onda lekcija Volkswagena. Trebalo bi bolje kontrolirati velike kompanije, a trebalo bi kontrolirati i kontrolore koji nisu uspjeli ovaj puta. Što bi bilo da je ova prijevora bila vezana za medicinske proizvode ili za hranu? Isto tako E, tri teme vezane za gospodarstvo koje će nas pratiti 2016. godine. TTIP, e, isto tako Kina i korištenje EFSI fonda. Mislim da na makroekonomska pitanja koja imaju veliki učinak treba napraviti nekonvencionalnu e, procjenu učinka. Često je često Brisel nije koristio procjene učinka imamo države koje zapravo rade procjene učinka vezano za svoje gospodarstvo. Komisija bi morala napraviti sintezu i drugim E, institucijama bi morala dati mapu e, i pokazati na, koje će državama sjati sunce, a na kojima će padati kiše. Ako samo jedna zemlja završi u oluji, to nije dobro za cijelu Europu. A moram isto tako podsjetiti na jednu činjenicu. Posljednji Eurostatovi postaci pokazuju da jedan od četiri građana su e, u uvjetima siromaštva. Dakle, mi mislimo da to nije samo promicatelj e, gospodarstva, nego instrument koji pokazuje da Europa ima svoj identitet i vrijednosti. I mislim da komisija treba koncentrirati svoje napore na ta pitanja 2016. godine. Isto tako, pitanje boljeg zakonodavstva mora e, stići i do lokalne razine. E, ne možemo samo uzeti u obzir zemljopisno podrijetlo e, zakonodavstva, nego moramo agrogirati činjenice po makroregijama. Hvala. E Hvala, a sada gospodin Salvini u ime Evrope, nacija i sloboda. Hvala gospodine predsjedniče Činjenica da u ovoj e, vječnici e, nema puno ljudi pokazuje kako Unija ne živi, na drugom planetu. Danas ujutro nam je predsjednik Juncker rekao da nakon mjeseci razgovora i trijumfa samo devet zemalja je prihvatilo 700 e, migranata. fali, jedno stoti, stotine tisuća a neki razmišljaju da Tursku pusti Europu. Turska nikada nije bila Europa i nikada neće biti Europa i zato mislim da ne smijemo e, pasti na ove ucjene. Ništa ne čujemo što se tiče e, ovih e, što radi na ovaj parlament da uništi ISIS koji tjera u migracije stotine tisuća osoba? E, da li želimo, nastavljamo sa sankcijama prema Rusiji koja je ustvari e, u stvari e, koštala Uniju jako mnogo novca. Mislim da je sramotno da ova Europa koja je tražila Italiju i druge zemlje da se žrtvuju što se tiče mirovina i rada pronalazi fleksibilitet samo kada se radi o migrantima ništa o Kini i tržišnoj ekonomiji što bi neki ovdje željeli e, uvesti kako bi izveli, izvozili svoje mašine ništa na o medini niti o obveznom e, označavanju proizvoda to za, samo za italiju čini štetu od 60 milijardi Danas dolazi 80 tisuća tona riže iz Vjetnama bez kontrole, velike količine maslinovog ulja iz Tunisa bez kontrola. Sve više ljudi e, dolazi u Europu. Nešto ne funkcionira. Međutim, kada ljudi glasuju, oni biraju. Birali su u Beću, birali su u e, Poljskoj. Sljedeće godine će birati u referendumu u Velikoj Britaniji. Nadam se da ćemo uskoro moći birati i u Italiji. Izgleda da je ova Europa jedan kavez iz kojeg trebamo izaći što je prije moguće. Hvala, a sada zastupnica Morvaj e, bez kluba zastupnika. Hvala. Željela bih e, zamoliti e, potpredsjednika Europske komisije gospodina Timmermansa sljedeće pitanje. Slažete li se sa mnom da ono što se ovdje sada događa u smislu e, programa rada komisije za 2016. godinu, ta rasprava u parlamentu gdje imamo 20 i nešto zastupnika koji su ovdje nazočni, da će to znači isto u Europskoj uniji kao što bi to bila rasprava parlamenta i vlade u nekoj zemlji članici. Je li to dobra paralela? Uzmite to kao primjer. Kako možete objasniti da naši voljeni vođa, gospodin Juncker i njegova komisija, i kvazi vladin program koji je mjerodavan za e, milijune europskih građana. Dakle, takav vladin program je poslan 15 minuta prije rasprave izabranim zastupnicima u parlamentu putem e-maila, samo nekoliko minuta prije nego što je počela rasprava u 15 sati. Možete li objasniti taj postupak 500 milijuna europskih građana? Kako zamišljate takav postupak? Ne mislite li da je to ponižavajuće? Želim pitati vas i gospodina Šulca kao predsjednika Europskog parlamenta ne bi li on trebao dati neko mišljenje o tome? U teoriji bih sam želio razgovarati o migracijskoj politici koja je samo jedno poglavlje ovog e, programa e, koje ste vjerojatno napisali tijekom pauze za ručak. E, samo ono, malo natuknica što bi države članice trebale činiti kako bi se pozabavile sa tim valom migranata. Mi Mađari mislimo da mađarski, mađarski građani imaju pravo odlučiti što učiniti u smislu tog pitanja migracija. Jer nismo e, mi, smo zadržali naš suverenitet u tom smislu i mislim da Europska unija treba regulirati samo ona područja koja su izrijekom e, tako e, utvrđena u ugovorima o funkcioniranju Europske unije, a migracije nisu jedna politika koju treba voditi Europska unija. Sjajno. A sada gospodin Timmermans ima riječ. Hvala lijepo predsjedniče. Najbolja vijest danas je bila da je gospodin Morvaj nazvala gospodine svojim o, ljubljenim vođom. Mislim da je to nešto divno što ću ponijeti sa sobom u komisiju. Ovo je samo prezentacija e, programa rada i komisije, ni manje ni više mi ćemo imati jako velike prilike da raspravljamo o svim elementima rada, programa rada komisije. A ne mogu dati izjave o nečem drugom ili e, velike izjave o nekim političkim pitanjima. Međutim, morate e, pogledati točan prijedlog koji je dala komisija i doći do zajedničkih zaključaka o tome. Mislim da je to izuzetno, izuzetno važno. I mislim da ponekad ova komisija i ovaj parla, e, shvaća ovaj parlament mnogo ozbiljnije nego neki zastupnici u ovom parlamentu e, smatraju komisiju. I zato će se komisija potpuno angažirati s parlamentom kako bi osigurali da ono što činimo bude u skladu s našim i vašim prioritetima i da donosimo zajedničke odluke koje su prijeko potrebne. Upravo sam pročitao izvješće mislim Beckelsman eh, eh, zaklade da danas u Europi 26 milijuna djece i mladih ljudi eh, su u prijetnji od siromaštva i socijalnog isključivanja. To bi trebalo voditi naš rad. To je ono što bismo mi trebali činiti u konkretnim mjerama. Znate li koliko ima nezaposlenosti u mladih ljudi u našim državama članicama? Zato trebamo strukturne reforme zato trebamo FC, zato trebamo e, stvoriti mogućnosti u digitalnom tržištu, unutarnjem tržištu i zato moramo osigurati da ljudi više ne gledaju slobodu kretanja kao prijetnju za njihov društveni položaj, nego kao mogućnost da bolje uspijevaju, da stvaraju karijere i zato moramo davati prijedloge koje će voditi do, boljeg socijalne, do bolje socijalne zaštite europskih građani. Naravno koliko je Europska unija nadležna u tim područjima. I da, uvijek postoje mjesta na kojima bismo mogli biti bolji, zato smo tu da poslušamo vas, da budemo bolje. Ali što se tiče samog ovog procesa i postupka, sada govorimo i intenzivno razgovaramo s vašim institucijom i s vijećem Europski parlament kojeg eh, zastupa Egi fostat kako bi upravo e, bolje zajedno donosili zakone i propise. I zato mislim da ćemo bolje koordinirati tri institucije kako bi bili sigurni da smo dobro shvatili poruku naših građana, naših glasača, kako bismo bolje zakonodavstvo donosili, kako bismo izbjegli pogreške i ono što je rekla gospođa Intervelt da donesemo odluke za koje znamo da, će, da su te odluke dobre jer predstavljaju kompromis, ali nisu dobre zato jer kad ih primijenite u državama članicama, poslovni subjekti trpe, građani trpe i sud će ih morati ispraviti. Idemo to izbjeći kako bismo imali cjelokupne e, sveobuhvatne procjene učinka kako bismo izbjegli da naši, e, da naši gospodarski subjekti imaju više birokracije nego počnemo rezati tu birokraciju i zato je djelovanje zaista potrebno. Dakle, u našoj zajedničkoj povijesti e, se upravo sada sam projekt e, nalazi pred izazovom. Gospodarska kriza, financijska kriza, kriza izbjeglica, međunarodne prijetnje, klimatska okolišna kriza, kriza održivosti, sve je to odjednom zajednom i zapravo prijeti E, životu europljana i europski projekt se mora s time suočiti, a ovaj program je samo jedan dio velikog odgovora koji moramo dati na taj izazov. Ali kada mi poslujemo naše tri institucije, e, to nije bilo toliko učinkovito do sada i zato ova komisija je spremna blisko surađivati s Europskim parlamentom kako bismo e, dali rezultate europskim građanima. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine Timmermans, a time smo i završili našu raspravu o ovoj točki dnevnog reda.